Vi vestar. Dragi kolege, molim vas da sjednete. Počnemo kroz koji trenutak. Tvoj srčan. after I say who is rapporteur, then you chair all the debate. Yeah? Okay, so let me open the Dobro, dakle, otvaramo zajednički sastanak odbora za proračune i ekon. Započnemo sada s radom i nastavljamo sutra u 11 sati. Najprije usvajanje dnevnog reda. Vidimo da je to u redu. Nemamo nikakvih obavijesti predsjednika, tako da možemo odmah prijeći na prvu točku dnevnog reda. Tu se radi o uspostavi Europskog monetarnog fonda. Pedro Silvia Ferreira iz SID-a je izvjestitelj i Vladimir Manka iz SID-a odbora za proračune. Sada predajem riječ kolegi koji će predsjedati raspravom. Dobro, ja ću onda preuzeti predsjedanje i voditi raspravu. Imamo vremena do točno sedam, znači manje od 45 minuta za ovu raspravu. I trebamo odmah krenuti. Prvo izvjestitelji, Pedro Silva Pereira, prvo. Pedro, izvolite. Thank um, Hvala predsjedatelju. Dragi kolega, dopustite najprije zahvalim su izvjestitelju gospodinu Manki na jako dobroj suradnji koju smo imali u izradi ovog nacrta izvješća od velikog značaja o europskom o reformi europskog mehanizma za monetarnu stabilnost i takozvanog e, europskog monetarnog fonda. Kao što znate, to nije nova stvar. O tome se raspravljalo prethodnih godina u okviru reforme naše ekonomske monetarne unije. U prijedlogu koji je u prosincu 2017. godine predstavila komisija o uspostavi Europskog monetarnog fonda treba biti pozdravljena, mislim, i to smatramo važnim doprinosom e, za ovu raspravu. Naravno, moramo izvući pouke iz financijske krize i ojačati euro područje tako što ćemo izgraditi čvrste instrumente koji mogu podržati države članice u potrebi kako bismo zajamčili stabilnost naših gospodarstava u slučaju potencijalnih budućih simetričnih i asimetričnih šokova. Sad naravno ovo je jasno rečeno u nacrtu našeg izvješća i Stvaranje europskog instrumenta za financijsku stabilnost i mehanizma za europsku stabilnost predstavlja, usprko svom problematičnom eventualnom imenu, predstavlja važan korak ka mehanizmu za e, upravljanje europskim krizama i pruža dodatne značajne instrumente za pomoć e, za europsku, e, europsku uniju. Ja sada mislim da Europski parlament treba i može pravovremeno dati svoj doprinos e, ovoj raspravi. Nacrt izvješća koji danas predstavljamo ambiciozan je, a istovremeno i pragmatičan. Dakle, uzima u obzir trenutnu političku situaciju, a ima i na umu dugoročne ciljeve za budućnost. Iz tog razloga naš prijedlog e, za reformu SM-a e, ima pristupa u dvije faze. Dakle, napraviti opipljive napretke kratkoročno, ali i jasno naznačiti koji su parlament, e, ambicije ovog parlamenta srednjoročno i dugoročno. Mi predlažemo da se integrira buduću instituciju u eh, zakonodavstvo zajednice, kao što to ranije rekao, rečeno u parlamentu više navrata. Istovremeno, a kako bi se zamčile Zamčilo to da su monetarne nadležnosti isključivo nadležnosti Europske banke. U našem nazivu izvješća predlažemo promjenu imena institucije i umjesto da se kaže Europski monetarni fond, predlažemo da ju se nazove Europski fond za stabilnost. Mislimo da je taj naziv ispravniji i otklanja nesporazume glede raspodjele nadležnosti, dakle, to znači da monetarna politika ostaje u nadležnosti Europske središnje banke. Drugo, pozivamo na stvaranje e, zaštitnih mjera za jedinstveni e, fond za e, sanaciju. Time se jača bankovna unija Europskim e, fondom za stabilnost, a nikada ne zanemaruje žurnost E, kompletiranja europske za, e, e, scheme za zaštitu depozita i mislimo da fond za jedinstvenu, jedinstvenu sanaciju treba biti operativan što je prije moguće. I za kraj trebamo spostarati da ovo ne bude tijelo koje će služiti zaštiti banaka isključivo i tu podsjećamo da je glavni cilj ovog tijela, ove institucije, podrška, pružanje podrške državama članicama koje su u potrebi u slučaju ozbiljnih ekonomskih potresa. Također stavljam jasno na znanje da ne treba doći do zamjene, duplikacije ili preklapanja nadležnosti ovih tijela i proračunskog nadzora koji, kojim se već bavi Europska komisija. I za kraj, predsjedatelju, vjerujemo da postoji kratkoročno prostora za uvođenje poboljšanja glede odnosa između Europskog mehanizma za stabilnost i ovog parlamenta, a po pitanju odgovornosti i demokratske legitimnosti, tako da uspostav... predlažem uspostavu memoranduma o razumijevanju između parlamenta i SM-a, a s ciljem s budućim i hitnim produbljenjima odnosa i unapređenju gospodarskog e, upravljanja europodručjem. To su naši prijedlozi, a sada željno očekujem raspravu s kolegama kako bismo nastavili, odnosno započeli jako važnu raspravu o ekonomskom, o reformi europskog monetarnog i ekonomske sustava. Hvala sada kolega Manka ima riječ. Su izvjestitelji. Hvala predsjedatelju. Želim zahvaliti Želim zahvaliti kolegi Ferreiri na suradnji. On je ovo jako dobro sažao, tako da ću biti kratak u svom uh, uvodu. Dakle, u Slovačkoj, u mojoj zemlji, s obzirom na Europskom fondu za stabilnost, uh, moja vlada se svojevremeno svoje vremeno povukla glede podrške Grčkoj, no kada se radilo na stvaranju tog instrumenta, no da sada se ispostavlja da, da tada taj instrument nije bio stvoren, mi bismo bili u velikom eh, škripcu, u velikim problemima. Dakle, ovo je od ključnog značaja ne samo za europodručje, već za cijelu Europsku uniju, ne samo za one koji su u području. To je velika pouka za sve nas. Dakle, nije dobro da se svako bori za svoje probleme jer, ova, jer taj individualni pristup e, može biti štetan ne samo za one koji su koji se to tiče već cijele zajednice i to na konačnici je glas podrške populizmima i mi trebamo e, ovdje trebamo se zlagati za solidarnost i suradnju u Europi. Kada se radi o ovome što ovdje stvaramo iz točke gledišta proračunskih pitanja moram reći da Trenutni mehanizam za stabilnost podrazumijeva države članice europodručja i proračun Europske unije. Čak i s ovim novim fondom koji želimo stvoriti, dakle taj proračun Europske unije pokrija bi rashode ili troškove, gubitke fonda, kao što je to trenutno situacija. Dakle, ovaj fond imao bi svoje, svoje, zasubna, svoje zasebna sredstva tako da to ne bi predstavljalo nikakve promjene za e, proračun, za naš proračun. izvješće revizorskog suda smatra da međuvladina, međuvladin pristup e, treba biti samo primjenjivan u iznimnim situacijama i treba zalagati za metod zajednice. To tvrdi revizorski sud i tvrdi da trenutni novi mehanizmi nisu financirani iz europskog proračuna sve dok njihove potrebe mogu pokriti države članice. To dakle znači da uređivanje proračunska pravila se ne primjenjuju. Čin osnutka treba dakle pokriti i nova pravila. Mislim da bi ovo moglo biti evo, zadovoljavajući uvod. Ja bih sada e, volio čuti kolege za njihovo mišljenje i radoje buduća suradnja. Hvala. Izvjestitelji u sjeni imaju riječ. Prvo za EPP, za Ekon, gospodin Kandelare, a zatim za odbor za proračun. Po dvije minute ako može, izvolite. Hvala predsjedavajući. Evo, da ću o sebe. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Ovaj europski mehanizam stabilnost treba biti pretvoren u stvarni europski monetarni fond napose kako bi se obeshrabrilo spekulatore koji za cilj imaju destabilizaciju financijskih tržišta. Trebamo, dakle, uključiti se u tu raspravu, mi kao eurozastupnici i Europski parlament. Čitani stvari ovdje treba pojačati, dakle, navešću ih pet koji su od ključnog značaja za pučane. Za nas je potrebno da se ovdje radi o prevenciji kriza. Moramo isto tako imati podršku za nužne strukturne reforme i povratak, predvidjeti povratak na financijska tržišta. Također važno je e, imati na umu da kada fond predviđa financijsku pomoć državama, da, to, da države moraju biti, e, imati jasne, stroge e, uvjete. Treće, poštovanje pakta za gospodarski rast E, e, mora e, biti obvezno i u uvodnoj izjavi C ne vidim nikakav spomen pakta za stabilnost i rasta. a to bi bilo važno uključiti. A što se pak tiče kontrola jedan od važnih razloga za pretvaranje ovog mehanizma u fond jest jačanje fonda i doista je važno da tu nastupi promjena, osobito prema nama, Europskom parlamentu. Naime, ja mislim da ovaj prijed, nacrt E, jasno iznosi stvari. No i nacionalna tijela bismo mogli čuti njihovo mišljenje. Dakle, nadzor nacionalnih parlamenta ne smije biti doveden u pitanje. Tu se radi o poštivanju ustavnih odredaba u nekim parlamentima, u nekim državama članicama, nacionalni parlamenti trebaju podržati odluke koje donosi fond. I za kraj, doista je nužno da direktor fonda bude e, izabran od strane Europskog parlamenta, te da taj isti napravi podnosi izvješća Europskom parlamentu. I zaključno, predsjedniče, želim spomenuti i nad ovlasti, nadležnosti. Dakle, tko će za to sve plaćati? To je osjetljivo pitanje, kojeg bismo trebali dalje moći razgovarati. Hvala izvjestitelj e, u sjeni za gospodin Zikrir Boža. Zikrid Mureštan, izvolite. Hvala predsjedavajući. Želim najprije čestitati dvojici e, su izvjestitelja e, jer mislim da ovo je jako uh, uravnoteženo izvješće i mislim e, oko ove jako važne teme. Par stvari s moje strane. Dakle, najva, jako je važno da uh, e, MF ima odgovarajuću snagu jer cijela njegova, njegova vjerodostojnost o tome ovisi. Dakle, pitanje financiranja mora biti razjašnjeno na jasan i uvjerljiv način Zatim, svima treba biti jasno da se ovdje radi o alatu koji, za kojim poseže u hitnim situacijama i na razini MF-a i na europskoj razini. Naravno, jako je važno ulagati i u prevenciju kriza. Dakle, poticati na uspostavu ravnoteže u proračunima i s ciljem izbjegavanja kriza jer korištenje europskih sredstava u tom fondu je kao da netko kaže da će nova bolnica, e, kad bi neko rekao da, da će nova bolnica tu e, iza ugla biti izgrađena, ali to ne znači da se mogu razboljeti, već e, i dalje to znači da moram zdravo jesti kako bi moja težina bila do dopuštene preporučene granice i tako dalje, sve to kako se ne bih razbolio. Dakle, ne znači da to što imam novu lijepu bolnicu da sad želim odjednom se razboljeti. Odgovornost i transparentnost je važna za europsku demokraciju i za europski parlament. Mislim da također trebamo još e, razjasniti sudjelovanje i ulogu nacionalnih parlamenta. Isto tako trebamo uzeti u obzir i ustavna ograničenja koja postoje u nekim državama članicama, a onda također trebamo raspravljati i o sudjelovanju granica izvan europodručja i postarati se da i dalje radimo na jedinstvu Europske unije, a dati signal tim zemljama koje su izvan europodručja, mislim da može samo potaknuti dodatne podjele između među državama članicama, tako da se ja zalažem za iznalaženje rješenja kako da države izvan europodručja mogu sudjelovati u tom radu i e, voljan sam e, surađivati sa dvojicom suizvjestelja e, u odbor iz odbora za proračune. Hvala kolega Kelmel iz ECR-a. Hvala predsjedniče. Priznam da su dva su E, naprno radila zajedno i želim odmah ući onda u samo bit stvari. Naime, Europski ovakav fond je potpuno nepotreban ako je istina da je euro uspješan. nama nam se stalno to govori kada kažem da je euro propao, a svi kažu ne, euro je velika uspješnica. Pa što su nam onda potrebni svi ti instrumenti? Već deset godina živimo u politici spašavanja eura i upravo sada ćemo dodati dodatne godine tim naporima i uz najbolju volju ne mogu nikako shvatiti da sve to e, zajedno ima smisla. A ako želimo stabilizirati euro, to treba jednostavno napraviti. Svi se trebaju potruditi da se kriteriji mastiškog ugovora pridržavaju. To bi bila stabilizacija, ali ako sada ovdje govorimo da tu postoje goleme opasnosti, recimo ako pogledamo naime što se e, događa u Njemačkoj ovaj milijun eura trta bez ikakvog e, pokrića kada pogledate ono što je Europska središnja banka sa politikom nultih e, kamata, kupovinu državnih dugova i tako dalje, sve to ništa nije koristilo. A zašto nije ništa nije koristilo? Zato što euro ima inherentnu grešku, a to je da jednostavno nije prilagođen za sve zemlje koje su u europodručju. Ako sada pođemo od toga da sa navodno par e, milijuna eura se može to sve razriješiti, to mi jednostavno niko ne može objasniti. To ja ne mogu shvatiti. Hvala, dobro. Upravo je došao izvjestitelj sjednice za liberale. Izvolite. Hvala, ja sam čuo samo malo od onoga što je rekao moj prethodnik eh, koji je mislio da jedna milijarda je e, stvar koja neće pomoći. Ja zapravo ne vidim to toliko kritično. Mislim, možda euro nije optimalna valuta, mislim, nije to ništa novo, imamo nekih teškoća, ali svejedno vjerujem da ovaj pristup Europskog mehanizma za stabilnost a, e, zapravo jest nešto u redu. Kako će se to zvati u budućnosti, neka se još odluči i tako dalje, no a mogli bi se dalje zvati Europski mehanizam za stabilnost, jer time će se e, spriječiti da se to mora sve ponovno preispitivati i zahtijevati novo priznavanje ovo novog premenovanog fonda i tako dalje. No, meni je doista žao za, da za razliku od ranijih obećanja novi EBF ili e SM ili kako se već zove će ipak ostati inter mm, međuvladina stvar, a ne preći na EU to mi je zaista žao i zapravo sam ja vjerovao bio onom obećanju i sad mi je zapravo žao i bio bi dobar znak pokazati da ovaj fond zapravo je odgovoran prema pravu zajednice i zapravo i prema Europskom parlamentu to ne znači da mogućnosti veta iz e, ustavnopravnih e, pitanja e, i nacionalnih parlamenta kao Bundestaga, da bi to bilo u, brisano, nego to je sve spojivo i to se tako može izvesti, ali kad bi se to vodilo za pravom zajednice, zapravo imao bi neovisnost, neovisnost tipa Europske središnje banke i onda bi neovisno o nacionalnim razmatranjima ili utjecajima mogao provoditi svoje analize i eventualno provoditi programe spašavanja i reformi. A u će to biti vrlo ključno ako ovaj fond želi ispuniti svoju funkciju, odnosno SM, a to je da se ovdje postupa prema deviziji da pomoć, ali samo a uz solidarne mjere. Da, solidarnost, ali uz solidnost i neovisnost. A kod e, prestupa protiv toga mora postojati mogućnost sankcioniranja od strane ebf i to ne bi trebala biti kompetencija komisije, ali do sada smo već češće vidjeli da e, i kako komisiji to teško pada poduzeti određene dopustive kaznene mjere i neće ih provesti, nego bi bilo važno i jasno pokazati da se ovdje ne radi o tome da se bez ikakvog osiguranja može koristiti novac poreznih e, obveznika za države članice koje su u teškoćama, znači ona klauzula no bailout mora i dalje vrijediti. E, evo sad ću dovršiti, znači ako je neka zemlja u poteškoćama, onda prije svega moraju se osigurati da sudjeluju i vjerovnici, a prije nego što se koristi novac poreznih obveznika. A ključno u tom kontekstu je da i ove državni dug nema privilegirani status kao do sada, nego jer to bi, mo, jer to bi značilo da bi banke postupale puno pažljivije hoće li uzeti neki portfelj ili ne, a to bi značilo i to da bi države trebale solidnije djelovati, jer bi samo onda a, mogle pretpostaviti da će biti financirane. Hvala. Mislim, dobro, niste bili na početku rasprave, pa sam onda molio dvije minute, dvije minute po govorniku. Ali dobro, evo, iskazao sam evo, liberalnim kolegama puno eh, strpljenja, evo, iskoristili ste onda i vrijeme. Pa dobro, obzirom da ne vidim nikoga drugoga iz vašeg kluba, pa pozivam kolege i evo, ako su se još javili, želi javiti za riječ, ali vidim, evo kolegica Bereš, izvolite. Hvala, dobro. Evo vidimo u razmjeni argumenata koju smo mogli čuti da se ponovno ulazi u raspravu gdje svako se užanči u svojim stavovima. To nam se ponekad dešava, dakle svako se drži svojih ha, kako reći, drugačije nego ideoloških stavova, a koji, koliko mi se čini, ne ne drže na umu sve one pouke koje su nas izvukle iz krize i koji su nas natjerali da uspostavimo neke mehanizme kao što je europski mehanizam za stabilnost i koji u biti ignoriraju stečeno iskustvo posredstvom e, funkcioniranja europskog mehanizma za stabilnost. Ja bih ako mi dopustite da podsjetim, rekla da je stav Europskog parlamenta uvijek bila da treba ovaj europski mehanizam stabilnost uključiti u okvir zajednice, dakle rezoluciju za rezolucijom, to smo uvijek ponavljali i sad kada se to pitanje postavlja, ne bih htjela da se odrekne od tog cilja. Podržavam također i promjenu imena, to je od strateškog značaja, malo prije predsjednik Dragi rekao do koje mjere je važno za njegovu instituciju da ne bude nikakve konfuzije u tome ko obnaša monetarne, e, ko se bavi monetarnim pitanjima u, unutar Europske unije i on je e, odobrio ime koje predlaže su izvjestitelj. Dakle, mislim da je to važna stvar. što se pak tiče sudjelovanja u ovom Europskog parlamenta, ja se zalažem za institucionalnu arhitekturu koja neće biti prekomjerno usložnjena. Dakle, imamo Europsku komisiju koja ima monopol zakonodavne inicijative koja je nadležna za nadzor e, i proračunski stav država članica. Mislim da se trebamo toga držati. A u onom trenutku kada čekajući da se MS uključi u metod zajednice i unaprijedimo pa dijalog između parlamenta e, i MS-a. Sve u redu, ali pazimo da posredstvom tih mehanizama ne stvorimo legitimitet institucija činjenično i koja bi postala koja bi vodila do autonomnost institucija, mi smo u nekoj drugoj dinamici. Ja mislim da potencijal koji predstavlja europski mehanizam za stabilnost je takav da, evo, već znamo da će biti zadužen za e, da obraša neke e, dužnosti u okviru fonda za sanaciju, ali mimo toga on e, treba biti zaštitni mehanizam u čitavom nizu situacija, to je potrebno. I još par riječi o e, državama koje nisu članice europodručja. Znamo da ne želimo od eura stvoriti zatvoreni klub, no dolazi, dođe trenutak kada svatko treba E, se suoči sa svojim, svojim situacijom i svojim odgovornostima. Države koje nisu članice europodručja trebaju iskoristiti Brexit kad, kako bi rekle kada i kako namjeravaju ući u europodručje. Naime, to je pitanje koje se nikada ne postavlja, a koje nanosi štetu nepotrebno brojnim našim raspravama. Mi, države članice koji e, europodručja i države članice koje nisu članice europodručja, imamo, nama je svima u interesu da budemo u istoj E, valutnoj zoni. Dakle, nije dovoljno sudjelovati samo u proračunu, već je cilj konačni biti i u istoj valutnoj zoni. Komisija, pozvani ste ako želite se uključiti u raspravu, izvolite. Uh, vielen Herr Vorsitzender. Uh, I will make my intervention in English, if I may. Thank you very much. Hvala. Komisija je zahvalna što dajete potporu našem prijedlogu. Rekli ste i to i tijekom ove rasprave, a također i e, u prijedlogu izvješća. ESM je sada iskusniji i e, ima e, bolji ugled i isto tako preuzeo je važnu ulogu reguliranja krize u europodručju i mi zato mislimo da to važno međunar, međuvladino tijelo treba također uključiti u ovu e, sve što je vezano za samu zajednicu. Uzet ću to u obzir, a u međuvremenu treba nam pragmatični pristup kako bismo davali prijedloge i sugestije za prijelazni status sve dok ne bude dovoljno potpore da se to u potpunosti prenese u okvire Unije. Što se pak tiče predloženih mjera, želim privući pozornost kako ovog odbora, tako i parlamenta u cijelosti, da su nedavno ESM i komisija zajedno objavili dokument u kojem se daje zajednička pozicija o tome kako treba ojačati ulogu ESM-a i e, njegovu važnu ulogu e, za, e, u radu za dakle, komisiju i to stoji u našoj publikaciji. A također mislimo da to treba postati međunovladina institucija jer to je u potpunosti u skladu s ciljevima koje smo htjeli postići kada smo objavili prijedlog i u potpunosti se podudara s onim što stoji u prijedlogu izvješća. E, hvala dakle za potporu da se poveća transparentnost ESM, iako je to za sada međuvladino tijelo, a s vremenom bi ga se trebalo u potpunosti uklopiti u okvire Europske unije. Mislim da smo time došli do kraja naše popisa govornika, ali evo izvjestitelja ako želite još jednom riječ, izvolite, kolega Manka. Seba Okay, thank you very much. First of all... Pa, hvala lijepa. Za početak zahvaljujem na svim e, komentarima. Drago mi je da ste e, smatrali da je prijedlog izvješća odmjeren i to je dobar rezultat zajedničkog rada. Namiravali smo na pozitivan način pridonijeti raspravi o reformi europskog mehanizma e, za stabilnost i zato smo se odlučili za pristup na dvije razine i želimo da SM jednog dana bude dio europske zakonodavstva, ali i kratkoročno podržavamo reformu SM-a u skladu s agendom e, sastanka vijeća iz prosinca. Nekoliko je problema spomenuto, ali oni za sada vjerojatno još ne postoji. E, primjerice, E, ekološka priroda SM-a, to je nešto što se neće uskoro promijeniti. Ne, upravo suprotno, za sada bismo e, ostali na razini međuvladinog tijela. Sve što je vezano za određene restrikcije i nacionalne parlamente, to je već uzeto u obzir. To se može pojaviti kao problem prilikom uklapanja te institucije u europski pravni poredak. Nadalje, pitanje uvjetovanosti i e, potpore državama članicama. Prema našem prijedlogu izvješća e, najvažnija i prva misija ESM-a bi trebala biti da daje financijsku pomoć državama članicama, ali e, na temelju odgovarajućeg programa. Dakle, tu jasno naglašavamo uvjetovanost. Dodaje da najvažnije što možemo očekivati u bliskoj budućnosti je s jedne strane stvaranje financijskog zaštitog e, mehanizma u vidu jedinstvenog sanacijskog fonda e, koji bi se pridonjelo dovršavanju bankovne unije. Također treba poboljšati odnos ESM-a i budućeg Europskog fonda o stabilnosti i naravno odnos sa ovim parlamentom i s komisijom. I zapravo mislim da bi e, bilo jako važno da ove dvije institucije na tome rade, da bi trebali potpisati memorandum o razumijevanju i to bi poboljšalo E, demokratsko polaganje računa. To bi bilo vrlo važno za ekonomsko upravljanje eurozonom. Gospodin Manka. Hvala vam puno na ovoj raspravi i hvala na pozitivnim komentarima. Čuli smo međutim i kritike. Što se kritika tiče, netko je rekao euro nije e, neka uspješnica. Međutim, važno je prisjetiti se zahvaljujućem europskom mehanizmu za stabilnost je naša valuta sada puno otpornija na krize, e, otpornija nego bilo kada u svojoj povijesti. A građani, otkako je euro 2002. godine uveden, ga podržavaju više nego li ikada. Dakle, to znači da je ta valuta postala sve jača i da se jednostavno naš e, napor isplatio jer se vide rezultati. Dakle, toliko o euru. Netko je također rekao da ćemo platiti milijarde. Ne, radi se o novcu koji već postoji i koji ćemo mi jednostavno prebaciti u e, taj fond a cijeli mehanizam će procijeniti e, u dogovoru s komisijom je li potrebno povećati proračun za taj mehanizam. Međutim, radit će se uvijek o neovisnom mehanizmu. U svakom slučaju e, će se o tome e, na odgovarajući način obavještavati. Još jedna stvar koja govori o pravnoj utemeljenosti i temeljnim ugovorima ovaj novi fond ne bi trebao se priklapati s radom onoga što rade druge europske institucije. Dakle, e, komisija će i dalje imati svoje glavne ovlasti što se e, tiče e, proračuna, ali komisija mora proučiti situaciju država članica i to u skladu s onim što se događa u europskom semestru. Hvala svima onima koji su govorili o preventivnim mjerama jer to je također važno. Morat ćemo također napraviti vezu između preventivne financijske pomoći kako bi financijska situacija bila e, dobra, kako bi se moglo poštivati u državama dakle, koje poštuju pakt o stabilnosti i rastu i koje nema potre, e, prevelikih problema. Ali također je potrebno izraditi i vezu s onim državama koje neke kriterije ne poštuju. Tim bi zemljama se također mogla dati pomoć. Primjer toga do sada bila je Grčka, ali i e, Cipar, Španska ili Portugal. Međutim, te zemlje morat će ipak donijeti mjere kako bi se neki problemi riješili. Ovo bi samo trebalo pomoći da se u budućnosti spriječe neki problemi pristupa financijskim tržavama. A hvala. Evo sada su predsjedatelj može preuzeti riječ. Uh, Evo jednostavno da zaključem da e, ćemo do 9. E, do 9. siječnja moći e, uložiti e, dakle amandmane, a 29. siječnja glasat ćemo o tome, a na plenu će to biti u u, u plenarnoj sjednici. A sada ćemo završiti svojim ovim sastankom i, navršiti, i preći na sastanak Eko na Taxes 3 i Comex dosijeji a sljedeći sajednički sastanak naša dva odbora bit će sutra u 11 sati.